izađu. Molim da oni koji još uvijek nisu izašli i koji e, ovdje govore da ipak međusobno ne razgovaraju unutar vijećnice, već da izađu. E, prelazimo sada na obrazloženje glasanja. Najprije e, izvješće Fernandeš Bulman o provedbi Europskog fonda za strateška ulaganja. Pet se zastupnika i javlja za riječ jer žele obrazložiti kako su glasali. Za početak gospodin Momčil Nekob, e, socijalista, na jednu minutu. Hvala. Europski fond za strateška ulaganja postoji dvije godine. Međutim, još uvijek postoji i osjeća se razlika između istoka i zapada. U srpnju